Dame i gospodo, molio bih vas da sjednete na mjesta. Proglašavam nastavak zasjeda Europskog parlamenta koje je prekinuto 27.11. Dame i gospodo, kolegice i kolege. Medijski pluralizam jedno je od temeljnih eh, vrijednosti EU